Liebe Kolleginnen und Kollegen. Drage kolegice i kolege, e, protokol o usvojenim tekstovima sa sjednice od, 15, e, od 12. svibnja je na raspolaganju imali primjedbi, to nije slučaj. Kako što, kao što je 12.